Kolege, zamolio bih vas da polako sjednete kako bismo započeli sa današnjim saslušanjem. Zamolio bih sve prisutne da ne zazimo mjesta koja su označena tuđim imenom i današnje saslušanje se može pratiti iz sobe za slušanje i putem web streaminga. Također bih vas podsjetio da je samo na zastupnicima e, da svoje odobrenje izraze aplauzom. Gospođa Ulskog je predsjedateljica odbora za zapošljavanje, gospodin Buzeh za industriju, energetiku i istraživanje, te ja odbora za ekonomske i monetarne pitanja. Izrazio bih dobrodošlicu i Jirki Katajninu, povjereniku za povjerenika za radna mjesta, rad, rast, ulaganje, konkurentnost. Saslušava ga tri odbora zajednički u skladu sa poslovnikom prema kojem, ukoliko je portfelj povjerenika za kandidata više manje jednako raspodijeljen u ovlasti nekolicine odbora, kandidata će zajednički saslušati svi ti odbori. Pridruženi odbori su odbor za promet i turizam i odbor za regionalni razvoj. Kao što znate, svrha saslušanja je kako je parlament e, iskoristio svoja prava prema ugovorima te glasao o kolegiju novih povjerenika i pomogao, kako bi se pomoglo odborima da otvrde da li je kandidat kvalificiran raditi kao član kolegija i izvršavati dužnosti koje su mu dodijeljene. Također bih vas podsjetio da prije saslušanja kandidat je pismeno odgovorio na pripremni upitnik. Pismeni odgovori su dostavljeni zastupnicima na svim jezicima i u skladu sa primjenjivim procedurom kandidat je podnio svoju izjavu o interesima. Odbor za pravna pitanja je izjavio da nema nikakvih problema sa njegovom izjavom u financijskim interesima. Struktura saslušanja. Povjerenik za, kandidat za povjerenika će imati usmenu uvodnu izjavu od najduže 15 minuta i zatim ćemo, će imati za završnu izjavu 5 minuta na kraju saslušanja. Nakon njegovog uvoda imati ćemo 45 pitanja zastupnika, po 3 minute svakome, 1 minuta za pitanje, 2 minute za odgovor. Također bih podsjetio zastupnike da su ti vremenski okviri od 3 minute nešto što će se striktno primjenjivati. I imamo prijevod na 23 jezika, dakle svi govornici mogu koristiti svoje vlastite jezike. E, rasprava je, kao što sam rekao, se prenosi na internetskoj stranici parlamenta. E, za kraj, kao predsjedatelj odbora za ekonomsku monetarnu politiku, reći ću svega nekoliko uvodnih napomena. Novi povjerenik imat će vrlo ambiciozne ciljeve, potporu ekonomskom oporavku, osnaženje stvaranje radnih mjesta i poticaj ulaganja u realnom gospodarstvu. E, tako će se premostiti znatan jaz u ulaganjima koje je karakterizirao europska gospodarstvo u proteklim godinama. Paket od 300 milijardi eura u dodatnim privatnim javnim ulaganjima koje je najavio predsjednik Juncker, u tom će smislu biti od velike važnosti. E, Radimo se naprijed, sad ćemo čuti više detalja o tom planu, a središte tog paketa e, bit će infrastruktura, e, obrazovanje, inovacija, značajan iznos bi trebao ići u projekte koji bi mogli pomoći da se ponovno zaposli nezaposlene na kvalitetnim radnim mjestima. Također bi trebalo ubrzati i proširiti rad koji je već započeo sa jamstvom za mlade kako bi konkretne aktivnosti proveli i kako bi se radilo na osposobljavanju i vještinama radnika. Komisija i parlament mora raditi zajednički kako bi se pobrinuli da nova koordinacija ekonomske politike bude uspješna, učinkovita i da u obzir uzme socijalni utjecaj strukturnih reformi. U tom smislu, nakon e, sastanka koordinatora našeg odbora IKON, također sam zamolio predsjednika Junkera pojašnjenje e, raspodjela odgovornosti e, između ekonomskog tima njegove komisije, osobito u području unutarnjeg i vanjskog predstavljanja komisije. Rado ćemo čuti pričekati odgovor predsjednika Junkera, a sada ću u ime odbora za zapošljavanje riječ dati gospođi Ulfskog. Zahvaljujem, ja ću govoriti na svom materinjem jeziku švedskom. Unutarnje tržište Europe, sloboda kretanja, sastavni su dio i od ključne važnosti našoj Europi. Potrebno nam je rasti zapošljavanje koje će unutarnje tržište učiniti funkcionalnim. To naravno znači da ne smije doći do socijalnog dumpinga, do nelojalne konkurencije i isto tako obvezujuća jamstva da su radnici, će radnici biti zaštićeni na odgovarajući način. Jedinstveno tržište ne bi trebalo ukloniti neke prednosti ili kolektivne sporazume, a Europska unija vidi da se situacija pogoršava e, time što države članice se međusobno natječu po pitanju radnih uvjeta. Na taj način se ne može stvoriti okruženje u kojem može doći do dogovora između poslodavaca i zaposlenika kako bi se sva prava mogla važiti, a kako bi poduzeća mogla funkcionirati. Dakle, ta konkurencija po pitanju plaća je nešto što naši građani neće prihvatiti. Sve više populizma vidimo oko sebe u nacionalizaciji diljem Europe. Tako da, gospodine Katanjan, vi imate vrlo važnu ulogu i vjerujem da moramo imati na umu e, prvu i osnovnu stvar, a to su radna mjesta. Zahvaljujem prethodnim govornicima što će sa mnom supredsjedati ovom, ovim saslušanjem. Dakle, prema našem programu e, ovo je posljednji dan saslušanja što je vjerojatno dobar, dobra vijest za sve zastupnike. Pristovali smo velikom broju saslušanja, bila su sva zanimljiva, raspravljala se o europskim problemima. A, izrazio bih dobrodošlicu gospodinu Jerki Katajnenu, potpredsjedniku kandidatu za potpredsjednika u novoj komisiji i dobrodošli svi kolege iz odbora Econ, Employment i ITRE. Dakle, vi ste svi predstavnici također, ovdje su predstavnici nevladnih udruga, malih i srednjih poduzetnika, država članica, industrije, a i mnogi drugi slušaju naše saslušanje koje je javno, svima zanimljivo i mi bismo željeli biti transparentni u svom saslušanju i znamo dakle da se uživo ovo saslušanje prenosi preko interneta na našoj web stranici. Odbor za industriju i istraživanje energetiku ITRE e, odgovoran je za polja svojeg djelovanja, dakle poduzetništvo, male i srednje poduzetnike, industriju, energetiku, digitalno gospodarstvo, sve to utječe na konkurentnost. To dobro znamo. I sve to spada unutar polja djelovanja koje će kandidat za potpredsjednika koordinirati i kojim će u budućnosti upravljati zajedno s nekim drugim povjerenicima. Dakle, veliki su izazovi pred nama u nadolazećih pet godina u svim ovim područjima i naši kolege iz odbora ITRE koje ja predstavljam žele doznati više o tome kako kandidat za potpredsjednika to planira učiniti, kako će ispuniti očekivanja naših građana. Zamolio bi gospodina Gualtierija da preuzme riječ. Zahvaljujem. Započet ćemo sa prvim krugom govornika. Kristijan Skarins je prvi govornik. Nakon što saslušamo kandidata za povjerenika. da toliko su bile zanimljive uvedne napomene i brze da sam pogriješio. Tako da sam nakon ovoga, eto, petog saslušanja već pomalo umoran. Gospodine